A od e, kluba GUNGL e na Miranda Paz e, bude u odboru za pravna pitanja i u izaslanstvu za odnose sa SAD-om. A također zaprime sam zahtjev od GUNGL da zastupnik Kolondije bude u odboru za poljoprivredu i u izaslanstvu za odnose s Turskom. Ako